Państwa, witam Państwa na popołudniowej sesji. Ostat... Dobry dan, dame i gospodo. došli na zadnji dio e, našeg sastanka prije uskršnjih praznika. E, možemo to i primijetiti ovdje po prisustvu Durani. Imamo zadovoljstvo danas popodne što je s nama Phil Win Owen, član Europskog revizorskog suda. Dobrodošli na naš današnji posljednji sastanak. Uh, vi, ali isto tako i članovi vašeg osoblja. Filvin Owen odgovoran je za posebno izvješće vezano uz proračun za borbu protiv klimatskih promjena. Europska unija je odlučila uložiti u e, djelovanje protiv klimatskih promjena i sada se ovdje radi o tome da se odredi jedan e, minimalni dio e, proračuna koji će se predodrediti za borbu protiv klimatskih promjena. unatoč nekim naprecima vidimo da nije došlo do neke značajnije promjene e, prema tom djelovanju e, na području poljoprivrede i ruralnog razvoja. I stoga postoji opasnost da one cilje od 20% rashoda za e, djelovanje protiv klimatskih promjena se neće ispuniti. Čućemo gospodina Fila Uvena koji su nalazi iz izvješća, a zatim ćemo saslušati vaša, vaša pitanja. I dopustite mi da pročitam sam naslov, dakle to je usmjeravanje barem petinu proračuna EU na klimatsku politiku. E, to je doista predivan naslov. Čestitke na naslovu. Nadamo se da je izvješće jednako toliko dobro kao i e, njegov naslov. Ja sam malo već dobio uvid u e, prezentaciju pa znam da će biti e, jako zanimljiva i sada mi je zadovoljstvo što mogu predati Phil Ovenu riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala članovima odborima. Ja govorim prema proznicama koje možete vidjeti na zaslonu sa mnom su i voditelji e, iz tima, to je Berton Trongi ovdje s moje lijeve strane i moja taša Katrina Bryan i želim e, obojice zahvaliti na napornom radu. Također trebamo zahvaliti i Kerstin Kellwright koja je zajedno sa mnom natležna za većinu e, ovog revizorskog posla prije nego što je napustila Europski revizorski sud i postala predsjednica Estonije. Ovo izvješće smo objavili 22. studenog. 8. veljače smo održali konstruktivan sastanak sa povjerenikom Kanjeteom, povjerenikom Hoganom i e, povjerenikom Mordasom. I 14. veljače je vijeće zaprimilo izvješće, a i odbor za proračune 28. veljače. Ja ću pokriti samo reviziju, nalaze i preporuke. Kao prvo što se tiče revizije. Naše glavno revizorsko pitanje je bilo e, je li taj cilj da se potroši barem 20% proračuna Europske unije e, za djelovanje povezano sa klimatskim promjenama, e, nešto što će se moći ispuniti i hoće li taj pristup postići dodatnu vrijednost. Postići 20% znači otprilike 212 milijardi eura koje bi onda potrošile na takvo djelovanje tijekom trenutnog okvira VFO-a. Između 10.2015. E, i 2.2016. smo proveli revizije u e, Poljskoj vezano uz e, zajedničku poljoprivrednu politiku i kohezijsku politiku, u Njemačkoj vezano uz kohezijsku politiku, a u Francuskoj i Španjolskoj vezano uz ZPP. Također smo radili na obzoru za 2020. godinu e, na ribarstvu i na programu LIFE, e, to dakle na razini komisije i tu smo imali jako dobru suradnju tijekom čitavog rada. Nismo razmotrili e, moguće negativne posljedice do kojih može doći do nekih, zbog nekih od, razlog, od rashoda iz europskog proračuna, niti smo gledali rashode iz proračuna koji se ne tiču klimatskih promjena, a isto tako nismo razmatrali niti druge rashode za borbu protiv klimatskih promjena izvan europskog proračuna, primjerice e, nismo razmotrili rashode Europske investicijske banke. I nismo potrošili stvarne rashode budući da komisija ima ciljane planirane rashode vezano uz razdoblje od 2014. do 2020. godine i bili smo u dosta ranoj fazi što se toga tiče pa nismo mogli pokriti dakle stvarne rashode. Što se tiče naših nalaza, Ambiciozan posao se trenutno provodi i sve u svemu se postiže napredak, no postoji ozbiljna opasnost da će se doživjeti neuspjeh. Mi smo vidjeli da se bolje financira sa većim fokusom eh, u eh, Europskom fondu za regionalni razvoj u Hezijskom fondu. Eh, što se tiče poljoprivrede, ruralnog razvoja, ribarstva te Europskog socijalnog fonda, dakle SF-a, tu nismo našli nikakve velike promjene vezano uz to da se više djeluje po pitanju klimatskih promjena i našli smo da nisu sve potencijalne prilike istražene. Isto tako je istraživanje e, jako ispod onog cilja u 35%. Prema komisiji e, udio e, rashoda za klimatsko djelovanje je između 2014. i 2016. godine iznosilo 17,6%. Komisija je nedavno tijekom revizije u razdoblja odredila da će se 18,9% otprilike potrošiti između 2014. i 2020. godine, dakle to je jedna procjena, što će i dalje biti manje od tih minimalnih 20% koje smo se zadali kao cilj. Ali to su brojke komisije koje sadrže e, neka previsoka neke previsoke procjene po našem mišljenju. Mi smo u reviziji e, provjerili metodologiju komisije i naznačili smo gdje vidimo da metodologija ne slijedi međunarodne smjernice. Što se tiče nalaza u poljoprivredi i ruralnom razvoju, e, naši izračuni e, kažu da ćemo imati 33 milijarde eura manje koje ćemo potrošiti za klimatsko djelovanje. E, tu se govori o poljoprivrednim izravnim plaćanjima i nedovoljnom opravdanju za pretpostavke i o tom temelju e, koje je komisija odvojila 20% e, za neke mjere koje nisu vezane uz ozelenjivanje. Mi znamo da komisija također smatra da 10% umjesto 20% ustupi za to. To načelo konzervativnosti koje primjenjuje Svjetska banka, kada bi se to E, primjenjivalo, onda bi se trebala primjenjivati ta pretpostavka od 10% i stoga bi imali 9 milijardi eura manje. A što se tiče ruralnog razvoja, tu smo vidjeli da isto tako došlo do previsokih procjena e, od gotovo 24 milijardi eura, zbog toga što komisija primjenjuje metodologiju koja ne razlikuje na dosadan način e, između pojedinačnih mjera. Slično je bilo i u ERDF-u i u kohezijskom fondu u jednom drugom dijelu Europske komisije, u glavnoj upravi regio. Tu su imali detaljniji pristup, tako da tu ne preporučamo da se bespotrebno stvori administrativno opterećenje pri procesu. Sve u svemu nismo vidjeli e, kvalitativne promjene što se tiče rashoda u ZPP-u, posebice ne za e, financijski značajne mjere ali našli smo neke primjere gdje se vide da se bolje ciljaju sredstva i da postoje bolje praksi primjerice. Kada se radi o izradi nekih šumarskih mjera u svim tima regijama gdje smo bili na terenu, što se tiče skladištenja eh, ugljika i primjerice u Andaluziji također eh, imamo problem sa erozijom tla koja škodi uzgoju maslina. A ova slika pokazuje jednu drugu daljnju praksu, to je e, jedan projekt gdje se energija stvara iz otpada. Polovica se tiče e, lokalnog zelenog otpada. Još postoji e, kvalitativno i kvantitivno mogućnosti da se poboljša trenutno financijsko razdoblje moglo bi se e, promijeniti, redefinirati ciljeve u trenutnom financijskom razdoblju. Mogla bi se iskoristiti revizija u sredini razdoblja da se unesu stvarne promjene e, u nedozočnom razdoblju, dakle sve do 2020. godine i naravno mogle bi se iskoristiti konzultacije o budućnosti ZPP-a e, koje je nedavno pokrenuo povjerenik Hogan kako bi se bolje planirala budućnost. Što se tiče poljoprivredi razvoja. To nije jedino gdje bi mogli raditi. E, vidimo da se i na istraživanju može raditi, vidimo da je obzor do 2020. pao ispod cilja od 35%, a u e, Europskom, regionalnom, Europskom, fondu za regionalni razvoj, u Hrvatskom fondu smo pak vidjeli da je došlo do te promjene ka djelovanju protiv klimatskih promjena. Imali smo povećanje u smislu financijskih sredstava od 12% u proteklom financijskom razdoblju do 21% u trenutnom financijskom razdoblju. Isto tako smo vidjeli da su projekti bolje usredotočeni, primjerice u Njemačkoj, Poljskoj i Rumunskoj. Smo vidjeli da se više troši na one mjere koje su u potpunosti u 100%, 100 dakle, usmjerene na borbu protiv klimatskih promjena ali u Europskom socijalnom fondu imamo programe koji imaju jako, nisku, e, jako nizak udjel, samo 1,4% od ukupno 83 milijarde eura koji su tu na raspolaganju, koji su dakle stvarno usmjereni na borbu protiv klimatskih promjena. Zatim smo iznijeli nekoliko preporuka koje ću sažeti, možete ih vidjeti ovdje. Mi se zalažemo za E, snažnu višegodišnju konsolidaciju koje Europska komisija mora provesti za sveobuhvatni okvir za izvještavanje. E, želimo da dođe do inicijalne procjene potreba u smislu borbe protiv klimatskih promjena i prije svega što se tiče ruralnog razvoja, što se tiče ovih e, previsokih očekivanja, za njih smatramo da ih treba ispraviti. Zatim isto tako treba izraditi akcijske planove za ona područja gdje se trenutno zaostaje i stvarni rashodi i rezultati njih treba nadzirati. A na kraju, što se tiče istraživanja svih e, potencijalnih prilika, e, to je nešto što treba napraviti kako bi se doista provela ta promjena ka djelovanju protiv klimatskih promjena. Hvala vam na pažnji. Proszę przechodzimy w tej chwili do pytań, wypowiedzi Pani Panów. Hvala. Krenemo sada na pitanja. Gospodin Egnju je prvi govornik. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, ovo je tema do koje mi je dosta stalo. Kako vidim iz ovog izvješća, Europska unija je spremna 30 milijardi eura godišnje potrošiti na to da poboljša vrijeme na svijetu i smanje eh, emisije stakleničkih plinova iz Europske unije. Pa to je ogromna svota novca. A istodobno eh, ulaže u infrastrukturu, u avione, u ceste, to su zračne luke, a kamioni i avioni će koristiti onu tu infrastrukturu i oni će emitirati CO2 i tko zna što još. I zapravo ne morate trošiti novac kako biste ljudima rekli da prestanu se baviti poljoprivredom ili putovati. A samo tako će se doista smanjiti emisije stakleničkih plinova. Ako mislite da će to napraviti eh, bilo kakvu razliku, onda samo trebate reći ljudima da prestanu biti aktivni. Sjećam se nečega što smo ujutro pogledali. Dakle, u istočnoj Njemačkoj se govori da neki vapnenac se neće moći koristiti, znači da će se vapnenac morati možda prevoziti e, na stotinu milja ili kilometara, a za to će nam biti potrebno gorivo i infrastruktura. I to sve čini život skuplji. Zatim postoji cijeli, cijeli stav prema e, GMO biljnim kulturama, Spomenuli ste šumarstvo u svom izveću, ali šumarstvo nije u nadležnosti Europske unije. Ja sam to više puta rekao u proteklih nekoliko godina, ali jednostavno se sve radi pod predustavkom da e, to je nadležnost Europske unije. Ali postoji nešto na što bismo mogli potrošiti novaca, to je izvano povezano sa klimom. Sve na vrijeme imamo mnogo padalina, a zbog ljudske aktivnosti smo možda gradili gdje ne bismo smjeli, a ljudsko djelovanje dovodi do poplava. Nije takva situacija da ima više padalina, već e, se kiša kreće brže preko čvrstih e, površina i zatim stvara poplave. Dakle, nešto što bi mogli napraviti je uložiti možda u e, brane i tako bi mogli spriječiti štetu koju nam nanosi ova promjena u klimi, ali to ne čujem ovdje da se govori. I druga stvar koju izvješće su tako spominje je to da ne postoji nikakva poveznica između toga da se dakle potroši e, taj financijski novac e, svake godine i stvaran učinak na emisije skleničkih plinova. Dakle, kako ćete e, obrazložiti da se tih 30 milijardi eura godišnje doista dobro koristi? Tak teraz Dziękujemy panu posłowi Agniu. Hvala vam gospodine Egnju. Gledam ima li netko drugi pitanja. Gospodin Hojsling, izvolite. Da, kako gospodin Egnju ne bi bio jedini koji nešto kaže o ovome. Bilo, bit će mi daže kada će se gospodin Egnju smijati s druge strane. Lamanša. Mi mi razmišljamo stalno kako trošimo novac. Pa vi ćete u jednom krajini moći uskoro sami odlučivati e, na što ćete trošiti novac, ali ne biste smjeli e, ovako govorite o našem poslu, mogli biste već sada otići u mirovinu, a kada govorite o klimi, onda je to uvijek iznova problem jer vi uopće ne vjerujete u klimatske promjene. Ali ako tehnički pogledamo pojedinačne mjere koje bismo doista trebali usredočiti na prave stvari, onda ja smatram da je sam pristup dobar, ali doista smatram da se novac kad kad e, ne koriste na najpametniji način. Recimo bioplin. Tu doista moramo pripaziti na to da kada stvaramo energiju iz e, poljoprivrede, da to izračunavamo pravilno. Jer se tu radi o korištenju otpadnih materijala, dakle ostataka, a ne da dakle, imamo uzgoj kukuruza, pa e, biološki uzgoj. Tu doista više se trebamo se dotočiti na korištenje e, otpadnih tvari i ostataka iz poljoprivrede ono što smo još prije nekoliko godina mislili da tu postoji velik potencijal, mislim da to više ne vrijedi. A to se i dalje kad nalazi u planovima Europske unije, dakle da postoji taj dosta visok energetski potencijal iz poljoprivrede. Ali zapravo smo i dalje neto uvoznici u Europskoj uniji, to trebamo znati i mislim da bismo se trebali riješiti tih iluzija. Imali smo i raspravu o palminom ulju, da se palmino ulje kod nas uključuje u taj izračun, a kod bioenergije vidimo da je to doista kontraproduktivno. Dakle, treba to sve dobro provjeriti, dobro pripaziti je li doista sve to što se provodi pod e, tim naslovom e, borbe protiv klimatskih promjena, da li je to doista vrijedno toga. A zajedničku poljoprivrednu politiku bi isto tako trebali provjeriti, prije svega mjere iz drugog stupa, e, je li to doista i opravdano i hoće li to poslužiti za e, bolju klimu. Izvolite, zastupnica Noj. Hvala vam lijepa na vašim izlaganjima. Ja imam pitanje vezano uz točku broj 7 u izvješću. Ako bi bio potreban akcijski plan i kada bi došao do akcijskog plana, onda bi me zanimalo koje bi vi e, identificirali kao tri najvažnije točke u poljoprivredi. Dakle, da znam koje su vaše misli, da dobijemo uvid u to da saznamo malo u kojem smjeru bi se uskoro možda trebali kretati. I želim staviti pitanje u točki broj 10. Naime, u kojoj mjeri zapravo smatrate da Europska komisija može uopće obuhvatiti e, sav taj novac koji ide za borbu klimatskih promjena? Hoće li se u svakom području onda voditi računa o tome ili hoće li se to raditi samo e, na pojedinim mjestima? I još jedno pitanje, e, izravna plaćanja. Oni čine najveći dio u poljoprivredi i postavlja se pitanje ako promijenimo izravna plaćanja, dakle ako primjerice više ulažemo u promjenu zemljišta u svrhu borbe protiv klimatskih promjena da bi možda mogli ovdje naći više financijskih sredstva za to kada bi se usudili to napraviti. Um, hvala lijepa. <clears throat> I hvala također autorima izvješća. Mene bi zanimalo da znam e, nešto vezano za izravna plaćanja. Nisu svi oni usmjereni e, za e, klimatske djelovanje na planu klime. Možda niste bili kritični prema svemu, ali možete li to malo pojasniti? Vi ste e, bili vrlo elokventni, e, ali ne nužno i konkretni kada ste govorili. Kako biste vi imali e, zajedničku poljoprivrednu politiku koja bi bila pogodnija za klimu i okoliš? I isto tako kako biste karakterizirali mnoge stvari vezane za <clears throat> klimatske promjene. Godinama prije nego što sam došla u Europski parlament, u Irskoj smo proučavali eh, kako eh, se može eh, smanjivati E, emisije plinova. E, gledalo se i na gnojiva i na puno toga drugoga. Mislim da ste vi vrlo oštri i strogi i jednostavno ne gledate na ono što se događa u državama članicama i što rade poljoprivrednici. E, možda djelovanje pogodnije za klimu je e, formulacija koja nije najprikladnija jer poljoprivrednici zaista pokušavaju učinkovitije raditi. Možda oni ne gledaju na te stvari kao nešto što je nužno vezano za različita djelovanja e, pogodnija za klimu. Hvala sada zastupnik Rupe. Hvala lijepa. Hvala na izlaganju. Radi se o vrlo specifičnoj temi i mi se tom temom puno bavimo. Nažalost, ne radi se dovoljno na tom planu kako bismo ostvarili ciljeve koje smo mi u EU uniji zacrtali, niti one koji su zacrtani na svjetskom planu po pitanju e, klime. Trebali bismo dakle koristiti puni potencijal svih mjera e, koje imamo. E, mnoge mjere su skupe. U Europskoj uniji postoji zajedničko tržište, ali e, postoje vrlo velika razlika između država na sjeveru i na jugu i na istoku i na zapadu Europske unije. Znamo i e, da potpora koju dobijaju poljoprivrednici nije uvijek ista. Izravna plaćanja u nekim područjima četiri su do pet puta manja. Međutim, svi poljoprivrednici u cijeloj Europskoj uniji moraju ispuniti iste uvjete. Drugim riječima, nekim poljoprivrednicima život je lakši nego li drugima. Mislim da je teško udovoljiti svim zahtjevima jer poljoprivrednici moraju uložiti sve, sav svoj prihod kao izravna plaćanja e, kako bi ispunili te uvjete. Jer nabavne cijene na istoku e, Europske unije često su puno manje nego one na zapadu. Što dakle vi možete o tome reći i kada govorimo općenito o različitim djelovanjima pogodnim e, za okoliš, e, kako bi trebalo djelovati? Trebali se nastaviti s izravnim plaćanjima i ili e, pak treba razmišljati na više decentraliziran način i više koristiti drugi stup. Sami poljoprivrednici bi tada mogli zajedno s partnerima se odlučiti što će e, načiniti, a znali bi točno koliko će novca dobiti u vidu neke potpore. još jedna stvar. Primijetio sam da se plaćanja smanjuju za recimo 2 do 3% godišnje iako sveopći proračun ostaje isti. Vi sada kažete da više treba napraviti za boru protiv klimatskih promjena. Kako da naši poljoprivrednici ispune sve zahtjeve vezane za, e, klimu i a istovremeno cijene stalno padaju. E, postoji kriza u mljekarstvu, u sektora uzgoja, sektor uzgoja govedine i tako dalje. Ne bi li pristup trebao biti više holističke prirode? Hvala gospodine Agnju, izvolite. Hvala što ste mi ponovno dali riječ, zato što me je Martin Hoisling imenom prozvao i rekao pa zašto se toliko brine gospodin Agnju? pa krajnjoj liniji doći do Brexitra. Ono što mene brine je 30 milijardi eura godišnje kako bi se e, poboljšala klima na svijetu, a velik dio toga platat će britanski porezni obveznici, ja ih ovdje predstavljam. Kao što je lijepo rečeno u Americi, ne može netko od vas tražiti poreze ako niste, e, ako ga te ljude nitko ne zastupa. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i na ovom današnjem izvješću. Kolege i kolegice znaju da sam i ja jako skeptičan vezano s to koliko su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem. Možda bi Europski revizorski sud mogao provjeriti preko znanstvenih mišljenja zašto smo e, imali e, već e, u prošlosti razdoblje sa visokim temperaturama, primjerice već u ožujku su u Bavarskoj u toj, u toj toploj fazi e, e, trešnje bile zrele i imali znatnih saznanja koje opravdavaju da 30 milijardi eura godišnje trošimo na poboljšanje klime dok sam jučer na večer vidio izvješće gdje je glavni tajnik Ujedinih naroda zbog e, gladi e, na području Istočne Afrike se žalio zbog toga što svjetska zajednica nije spremna ustupiti 4 milijarde eura kako bi se spasili ljudski životi, njih 20 milijuna. Mislim da je neodgovorno da ovdje spaljujemo 30 milijardi eura, a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 Well, Hvala lijepa. Hvala eh, vama i hvala eh, svima koji su postavili pitanja. Jako mi je drago da ste mi postavili toliko pitanja. Pokušat ću odgovoriti na eh, sva ta pitanja. I to ću pokušati napraviti kronološki redom kojim su postavljene E, ali ću možda na kraju završiti sa zadnjim pitanjima gospodina e, i Desa. Najprije gospodin Agnju i kažete da je Evropska unija e, spremna da se potroši 30 milijardi e, eura kako bi se poboljšala vremenske prilike. Ne želim ovdje cjepidlačiti, ali ništa se neće napraviti kako bi se poboljšale vremenske prilike. Pogledajmo ostatak proračuna Europske unije i izdvajanja koja se ne odnose na e, klimu i klimatske promjene, recimo prometna infrastruktura, ne znam što ste vi e, točno ispitivali ili niste, E, mi smo rekli da nismo ispitali e, u ovoj e, reviziji ništa što nije bilo vezano za klimatske promjene, primjerice prometnu infrastrukturu. Međutim, mogu vas uputiti na čitav niz drugih studija koje su e, napravljene na revizorskom sudu prije nekoliko godina. E, izvješće koje je bilo koje pod nazivom regionalne zračne luke koje e, nisu financijski opravdane. 2008. godine, dakle, ispitalo se kakva je situacija kada su mnogi regionalni aerodromi izgrađeni, a zapravo nije bilo potrebe da se izgrade. Dakle, nisu ostvarili regionalne ciljeve. To je dakle odgovor na vaše pitanje, ali ono nije predmet bilo ove revizije. Međutim, jasno mi je zašto vi e, postavljate pitanje i naravno u borbi protiv klimatskih promjena e, važno je e, uklopiti u planove e, pojedinih država članica, isto tako e, i te druge e, značajne izvore emisije. Nadalje govorili ste o prekomjernim padalinama, velike padaline kojih sada dolaze češće, izazivaju poplave, a isto tako rekli ste da je ljudski rod popločio betonom puno e, zemlje. Mislim da ste koristili e, taj e, riječnik. Poplave su vrlo problematične u velikom dijelu Europske unije. Vidimo da je posljednjih godina bilo poplava vrlo učestao. Znanstvenici kažu da to jest vezano za klimatske promjene. Upravo smo započeli s posebnim izvješće o tome e, koliko je to bitno u, e, e, i učitalo u Europskoj uniji. Ja sam jedna od e, izvjestitelja, a glavni izvjestitelj je danas sa mnom ovdje. Naše izvješće objavit ćemo u ljeto 2018. godine. Također ste naglasili da nema baš puno dokaza o tome e, koliko je komisija trošila vezano za emisije stakleničkih plinova i to je točno. I mi kažemo da e, e, bi se trebala ta tema provući u sve proračunske glave, što nikada nije jasno ali trebalo bi gledati ne toliko u planirane rashode, već u de facto rashode. Treba se usmjeriti na rezultate i imati pokazatelje koji su relevantni za e, sve što je vezano za borbu protiv klimatskih promjena. Ne želim danas ulaziti u raspravu o tome postoje li klimatske promjene ili ne postoje ali e, koliko znam jučer ste kao temu dnevnog reda imali izvješće o posljedicama e, klimatskih promjena e, i utjecaja na poljoprivredu što je vaš odbor bio naručio i na 17. strani tog izvješća kaže se da je vrlo vjerojatno da je porast prosječne temperature na svijetu od 1950-ih do e, danas e, bio antropogenog e, uzroka. Drugim riječima uzrokovala ga je ljudska djelatnost. A i specifične studije drugih tijela također podržavaju tu tezu. Sada nešto o pitanju gospodina Hojslinga. Vi ste se naročito osvrnuli na uzgoj kukuruza u Njemačkoj i e, biogoriva. E, to je vrlo važno, e, jako je važno kada govorimo o klimi da sve možemo ispravno mjeriti. Gledamo i to koliko se sredstava izdvaja. Europski čelnici razmišljaju da 20% E, e, sredstava se koristi e, za borbu protiv klimatskih promjena. Kada to političari tako formuliraju, onda mi kao revizori možemo te stvari izravno ispitivati. No, nije potrebno gledati samo koliko se novca troši na tematiku e, klime, već i kakve rezultate to daje i koliko se smanjuje e, potrošnja, e, emisija stakleničkih plinova. Ovog ljeta ćemo objaviti i jednu studiju na tu temu. Vi ste se također osvrnuli na povijest mjerenja, a imamo još jedno izvješće upravo na tu temu kojeg možete počitati na našim web stranicama. E, e, e, sljedeće zastupničko pitanje je bilo vezano za mjerenja. Ja mislim da situacija može biti bolje. Prije dva tjedna povjerenik Hogan je govorio o tome. Ne mislim e, da je prekasno da se načini akcijski plan u okviru ovog višegodišnjeg financijskog okvira. Meni bi jako bilo drago da glavna uprava za poljoprivredu napravi takav akcijski plan. E, Carlos Mendes i njegova ekipa napravili su takav akcijski plan na temu istraživanja i razvoja. Glavna uprava za poljoprivredu to za sada još nema, ali možda je bilo dobro da ga naprave hoćemo li mi slijediti akcijski plan? E, mi kao revizori e, ne, treba ne izrađuju politiku, to rade zakonodavci, vi, e, komisija i vijeće. Međutim, mislim da smo u našoj reviziji se na to osvrnuli, ali upravo o onoj studiji koju sam upravo spomenuo o utjecaju e, klimatskih promjena i e, klimatskih promjena i poljoprivreda koje ste jučer govorili, tamo ima korisnih sugestija. Ima također i e, konkretnih sugestija za poljoprivrednike kako da upravljaju vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima na način na koji će to biti povoljnije za klimu. Pitanje e, hoće li jedan takav učinkovit e, ekološki pristup imati e, nekog utjecaja na izravna plaćanja je nešto što će se odrediti u budućnosti. Međutim, jako mi se dojmio govor Fila Hogana od prije dva tjedna koji je govorio o tim pitanjima i govorio je o našim obvezama vezanim za klimu i ostvarivanje milenijskih ciljeva. Komisija, dakle, u e, okviru razmišljanja o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike razmišlja i o klimatskim aspektima i o tome kako najbolje postaći europske poljoprivrednike da se time pozabave. A studija koju mi upravo izrađujemo o ozelenjivanju upravo bi mogla također pridonijeti nešto tome. E, sada pitanje je zastupnici McGuinness. E, jako mi je žao ako smatrate e, da sam tako očajnički negativan negativno raspoložen. Pa ne, ponekada revizori ispadaju tako, ali ne. U našim posebnim izvješćima, kao što je ovo, radi se o izvješću e, gdje mi zaista pokušavamo proučiti s jedne strane E, koliko je novac dobro uložen, a e, s druge strane moramo biti jako nepristrani i uravnoteženi. Dakle, govorimo s jedne strane o e, emisijama metana, s druge strane pa kako se govorilo u okviru kohezijskog programa o e, zgradama u Bukureštu e, koje se griju na toplanu. Dakle, e, naišli smo i na dobre i na loše prakse, primjerice pošumljavanja, s jedne strane ili pak kad smo u Poljskoj uočili da postoji samo jedan plan ruralnog razvoja. Što se tiče izravnih plaćanja, ne mislim da smo i pokušavali biti kritični o nečemu specifičnom. Mi smo jednostavno pokušali procijeniti kako se stvari razvijaju i otkrili smo da postoje određeni stupanj prekomjernih estimacija, da se Gospodine Rope, da nije lako poljoprivrednicima da udovolje svim uvjetima. Situacija je složena. Europski revizorski sud eh, kako u godišnjem izvješću o eh, usklađenosti i u posebnim izvješćima već godinama naglašava kako su europski eh, propisi vrlo često presloženo formulirani i moramo se e, zaista pitati nije li naš rad takav da ponekad e, pred situacija postaje presložena. E, ja vam možda moram reći da nije lako iako je dobro da se pitanje klimatskih promjena unese u sve politike i u sve sektore. Bilo bi dobro da se to uvrsti u sve proračunske glave za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Na taj način sve što je vezano za klimu možda bi e, moglo se na taj način učinkovitije trošiti i relevantnije ali e, treba učiniti nešto kako situacija poljoprivrednika ne bi postala još složenija. Ne kažem da se ništa ne može postići, ali stvarno svatko se nekako mora e, područji samo savlađivanju kako bi stvari ostale što jednostavnije. Nisam dakle možda odgovorio svima i e, ispričavam se unaprijed onima koji misle da nisam dovoljno detaljno odgovorio na njihovo pitanje. Hvala. Mogu li dodati još nešto dok, e, još uvijek dok imam riječ i hvala tajništvu što me podsjetilo. Koliko vam ovo izvješće današnja rasprava može pomoći? Dakle, Sudsko vijeće u kojem radim, odgovorno za ova pitanja, izrađuje čitav niz specijalnih izvješća koji mogu biti relevantni za rad ovog odbora, te bih spomenuo njih pet koji će izaći ove godine. Možda se nećete moći svima njima u detalje pozabaviti, ali ovih pet bi moglo biti zanimljivo. Dakle, o certifikacijskim tijelima, potom kontrola rashoda, to izlazi krajem idućeg mjeseca, potom mladi poljoprivrednici, dakle sredinom ljeta, potom programi ruralnog razvoja u listopadu, nešto osnovnim plaćanjima krajem listopada i još jedan vezan uz ozelenjivanje koji bi vam mogao biti dakle najzanimljiviji koji izlazi krajem godine. Različite kolege iz suda su zadužene dakle za ova pitanja. Tu su također, to je također izvješće vezano uz energetska pitanja koja bi vam moglo biti zanimljivo. Dakle, tu su poseb, to su posebna izvješća i vjerojatno ćete još neke od nas pozvati ovdje kako bismo vam ih predstavili na svoj prepoznatljiv objektivan način. Hvala lijepo. Jeszcze ktoś z lub panów se javlja za riječ? McGuinness. Hvala vam što ste naznačili ova izvješća koja će izaći jer su nam od interesa. Mene bi posebno zanimalo ono o mladim poljoprivrednicima. Dakle, vidjeli bismo ovdje analizu reformi ZPP-a, vidjeli bismo idemo li u dobrom pravcu konačna primjedba. Lijepo je vidjeti nasmijanog revizora. To je doista osvježenje. I evo, tu je i intervencija gospodina Egnjeva s tim u vezi. Hvala lijepo. Hvala vam, dame i gospodo. Time smo zaključili ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo gospodinu Filovinu Ovenu što nas je danas posjetio zajedno sa svojim kolegama. Naša suradnja je izuzetno dobra. I doista imamo koristi od eh, izvrsne kvalitete vašeg rada. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. A to je dakle izvješće e, zastupnika Hojslinga dakle, o stanju vezano uz trijalog e, na temu ekološke proizvodnje. O tome smo raspravljali na sastanku koordinatora. I Gospodin Hojsling će nas uvesti u ovu temu. Izvolite, imate riječ. E, e. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam što vam priliku to još jednom predstaviti. Kao što sam već rekao, danas ujutro smo već imali sat vremena tijekom sastanka koordinatora e, priliku da o tome govorimo. Imamo imam osjećaj da sada napredujemo, da se sad nalazimo u završnoj fazi već sam jedno vas izvijestio o tome da su prva dva triloga pod maltaškim predsjedništvom e, bili slabo produktivni, da smo imali dojam da maltaško predsjedništvo inzistira na mandatu vijeća i da nema namjeru napraviti nikakve promjene u tome. Mislim da smo jasno rekli što se tiče našeg dijela pregovaračkog tima da se tu radi o trilogu i da je sve e, podležno kompromisima to obuhvaća i predsjedništvo vijeća, iako je pozitivno što su oni uopće i dobili novi mandat od vijeća za pregovore. Sada, nakon bilateralnih razgovora i nakon što je povjerenik jasno rekao da želi da se ubrzo zaključi taj dosije, smo ipak se sada odlučili za to da promijenimo radnu metodologiju. Imali smo mnogobrojne sastanke kako bismo razradili kompromise koji su nam hitno potrebni E, u okviru triloga. Još imamo četiri točke na kojima radimo i po pitanju kojih se nadamo da ćemo uskoro ostvariti rezultate. To je kao prvo pitanje tla i proizvodnje biljaka, zatim e, uzgoj biljaka u staklenicima. Što se tiče Europskog parlamenta, tu smo mi iznijeli jedan prijedlog i nadamo se podršci u vijeću da ćemo ograničiti izuzeće na šest norveških zemalja u, kojima postoje posebne okolnosti i e, zatim imamo tu i direktivu o pesticidima, da ćemo dakle Baltičke zemlje, Finsku, Švedsku, ali i Dansku moći i dalje smatrati iznimnim iznimkama i da one mogu raditi drugačije od Europe. Još se svađamo oko onog pitanja demarcated beds, e, dakle koliko tu udjela tla treba e, imati na poljoprivrednom gospodarstvu koje dolazi baš tog gospodarstva. A nordijske zemlje će, nadam se, biti zadovoljne jer smo tu uzeli u obzir e, klimatske posebitosti tih zemalja čini nam se da ćemo uskoro moći postići kompromis. Što se tiče istjeca na e, odobrenja za iznimne slučajeve i tu se sada pomalo približavamo, tu se slažemo zapravo. Vijeće se uvijek bojilo da ako spojimo to pitanje sa bazama podataka i ako to onda postane obvezujuće za države članice da će se stvoriti dodatan birokratski sloj, ali takve baze podataka su nam potrebne kako bismo mogli točno odrediti kada primjerice biološki poljoprivrednik treba koristiti biološko sjeme. To je u nekim državama već postalo, postalo standard, a u nekima ne. I stoga e, je to obveza država članice da izgrade takve baze podataka, a to se odnosi i na pojedine dionike. E, u ekološkoj poljoprivredi. I tu je sada i vijeće konačno shvatilo da moramo naći rješenje. Ne možemo reći da će 2025. godine isteći to odobenje za iznimke po pitanju e, sjemenja ako poljoprivrednicama ne ponudimo uopće tu mogućnost da dođu do sjemenja prije nego što e, kažemo da će ta, to izuzeće biti ukinuto. Što se tiče baze podataka za životinje, tu je situacija pomalo složenija. Mi želimo obuhvatiti e, životinje iz ekološke proizvodnje ne u okviru baze podataka, već u jednom drugom sustavu, a sve sa ciljem da kasnije dobimo jednu bazu podataka i kako bi se kontrolirala i upotreba životinja u ekološkoj proizvodnji. Primjerice, imamo neke države članice koje koriste biološke piliće, a druge koji ne i koji više koriste tradicionalne piliće i to dugoročno ne može biti održivo kao situacija. Što se tiče teme sjeme, to je već povezano sa ovom prethodnom točkom koju sam spomenuo. Mi smo tu kao parlament rekli da su nam potrebna posebna pravila za ekološku proizvodnju što se tiče sjemenja. Da ne možemo čekati na to da komisija iznese novi prijedlog vezano uz uredbu o sjemenju da moramo e, sektoru ekološke proizvodnje e, dati mogućnost da ima vlastito sjeme i da s time radi. Ne, odgovaraju, ne odgovara sve sjeme e, konvencionalnoj proizvodnji i komisije tu isto tako bilo pomalo teško, a sada je konačno rekla da će dati političku izjavu i da bi mogli se oko toga složiti. Ali to je još neizvjesno, to moramo iskreno reći, no nije sasvim neizgledno. Mi želimo da sve to ide u pravom smjeru jer je to goruća tema koju ne možemo odgoditi na nedogled i reći da ćemo čekati potpuno se novo zakonodavstvo u sjemenju i da ćemo to urediti jednom u budućnosti. To treba urediti sada. Jedan od naj gorućih pitanja su granične vrijednosti, nove granične vrijednosti za ekološku proizvodnju, to je pitanje da ili ne, i tu su stajališta ista kao i prije. U neslužbenim razgovorima možemo reći da se sada približavamo više komisiji i da ćemo sad čekati e, izvješće komisije po pitanju toga odakle dolazi zagađenje, e, koliki su razmjeri zagađenja, je li to pitanje koje se tiče prerade, proizvođača ili više pitanje trgovine. I onda na temelju toga možemo kasnije, kada točno znamo o čemu se govori, a trenutno smo više u nekoj neizvjesnoj situaciji gdje e, biološki proizvodnici kažu da to nije njihov problem, a drugi kažu da i biološki proizvodi doprinose tom zagađenju, da dakle konačno nađemo neko pragmatično rješenje. Još jednu zadnju točku koju bih htio spomenuti koja je za nas kao parlament od doista ključnog značaja. Ako poštujemo kontrole, a mislim da je to namjera svih e, sudionika da se posebice pojača kontrola samih kontrola. Onda tu ne smije biti nikakvih rupa. Onda moramo stvoriti dostatne kapacitete za to. Dakle, ništa nam neće doprinijeti najbolji sustavi za kontrolu ako oni koji trebaju kontrolirati sustav e, to ne mogu učiniti. I to može napraviti samo komisija, ali onda su nam za to potrebne odgovarajuće strukture. Imamo dakle mnogo slučajeva gdje se nešto prijavi, ali e, nitko se ne smatra nadležnim za to pitanje, onda se to ne istraži ili zato što se sustavi međusobno poklapaju. Dakle, tu moramo poboljšati sustav nadzora nad samim nadzorom. To je nešto što treba biti učinkovitije jer je to sam temelj za razvoj ekološke proizvodnje, da imamo dakle vjerodostojnost i pravilne kontrole. I tu još uvijek čekamo na odgovor komisije kako bi nam ona rekla kako to možemo poboljšati. Evo to uglavnom ovako ukratko. Imamo još dva triloga. 3. svibnja ćemo imati jedan i 31. Imali smo i sastanak koordinatora na kojem smo rekli da ćemo sa predsjednikom odbora i sa povjerenikom održati ovaj zadnji trilog kako bi svi vidjeli e, koliko nam je to važno. Još ću jednom jasno reći da još jednom sa novim predsjedništvom krenemo iz početka i da još jednom krenemo od nule sa cijelim tim postupkom. To mislim da nije u ničem interesu niti nama, niti drugim institucijama. Moramo to sada napraviti i ja sam dosta sigurna da ćemo u tome uspjeti zato što mislim da je sada i vijeće predsjedništva shvatilo da e, vršimo pritisak i e, da moramo ostvariti rezultate su rezultata, to bi bila vrlo loša situacija. Moramo zakonodavstvo lisabonizirati. To se do sad nije dogodilo i ne možemo čekati još niz godina prije nego što ne ispunimo našu ulogu e, u toj uredbi o ekološkim proizvodima. Tu mi imamo dosta veliku odgovornost i evo kao što sam rekla ja sam dosta sigurna da ćemo to na kraju i uspjeti. Hvala. Zastupnik hvala vam gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju na sveopširnom izlaganju. Mi smo kao izvjestitelj u Sjeni predjučer bili obavješteni na vrlo isrpan način o stanju sa pregovorima i o rezultatima zadnjih triloga o svemu onome što se dogodilo. I stoga smo mogli sada shvatiti što se dogodilo poslije nekoliko tjedana. Kod zadnjeg triloga mislim da sam se slično osjećao kao i kolega Hoisling kada smo shvatili da smo jako slabo napredovali, a i predsjedništvo je to primijetilo. I sada se dogodio jedan napredak u radnim skupinama za izradu samog teksta tu napredujemo i po pitanju kompromisa. I moram reći da sam sada onako suzdržan optimističan da ćemo e, tijekom ovog predsjedništva vijećem, dakle tijekom malteškog predsjedništva uspjeti e, možda završiti taj proces. A s ovim napredkom protiv nekog tjedana mislim da možemo reći da ćemo na kraju stvoriti dodatnu vrijednost i da ćemo moći na kraju reći da će ova nova uredba o ekološkoj proizvodnji doista predstavljati napredak što se tiče regulative za poljoprivrednika koji se bave ekološkom proizvodnjom. Hvala vam. Dragi kolege, nažalost još jednom moram skrenuti vašu pažnju na naše nordijske staklenike. Stalno moram to isticati. Vratit ću se u Laponiju danas i tamo još uvijek imamo više od metra snijega. Takva je situacija. Kao što znate, ekološki proizvođači u Finskoj jako dugo već e, proživljavaju nesigurnu situaciju, biznisima štete prijedlozi politika koji dolaze od nas. Zahvalio bih gospodinu Hojslingu, izvjestiteljima u Sjeni, komisiji koji su zajedno tražili kompromise vezano uz pravni status nordijskih e, zemalja, dakle to su baltičke i nordijske zemlje koje imaju pravo dakle na izuzeće, imaju pravo dakle nastaviti ekološki uzgoj u staklenicima. Činjenica da se ovo još uvijek ne nalazi u prijedlogu komisije predstavlja velik e, problem. Po njima u staklenicima bi se trebalo naći 80% tla, dakle iz e, lokalne provenjencije. Mi koristimo najbolje moguću mješavinu tla koju koristimo za uzgoj bez pesticida, dakle u kružnom sustavu. Ovako, dakle, oštar zahtjev bi u većoj bi naštetio ekološkoj proizvodnji na sjeveru Europe. Dragi kolege koji radite na ovom izvješću, nadam se doista da ćete ovo pitanje uzeti u obzir na sastancima trijaloga kako bi se ova vrsta ekološke proizvodnje nastavila na sjeveru. Mislim da nitko ovdje ne želi ukinuti ekološku proizvodnju nigdje u Europi i to bi išlo i protivno dakle, načelima ZPP-a. Hvala vam lijepa, niste me spomenuli imenom, ja govorim ovdje u ime Andruja. dakle govorim u ime izvjesle u sjeni za socijaldemokrate Andruja, koji nažalost danas više ne može biti ovdje. On mi je napisao e, što vam trebam prenijeti. E, Uredba o ekološkoj proizvodnji je dosije koji se tiče svih aspekata poljoprivrede. On zna i upućuje na to da je se danas održala duga rasprava na sasvog koordinatora. Prema tome se sada nalazimo u zadnjoj fazi s malteškim predsjedništvom. A naši napori, tako on dalje piše, da se završi taj dosije, njih dakle treba e, nastaviti. Pregovarački tim Europskog parlamenta je spreman učiniti taj dodatni napor tijekom pregovora i oni su u potpunosti e, uvjereni u to da su tehnički sastanci od ključnog značenja kako bi se e, trilozi 3. i 31. svibnja mogli e, dobro privesti kraju. Iz toga mi tražimo da Malteško predsjedničko koristi više vremena za pripremne sastanke. povenik Hogan, a i predsjednik odbora su izjasnili da su spremni predsjedati na dolazećim sastancima i time se ukazuje na važnost ovog izvješća. Želim još naglasiti u njegovo ime četiri ključnih točaka vezanih uz e, ono što se dogodilo na sastancima iz u Sjeni. Što se tiče sjemenja, tu se i dalje vode rasprave o tekstima, što se tiče heterogenog materijala. Što se tiče staklenika, predložena zona A tiče se šest e, nordijskih i baltičkih zemalja. To je nešto što može funkcionirati, ali postavlja se ovo pitanje tla E, u Gredicama, u izoliranim regijama koji još uvijek nije e, rješeno. Što se tiče baza podataka, tu je ostvaren dobar napredak, ali tu treba ostvariti kompromis e, po pitanju sjemenja. Prvo, što se tiče pesticida, to je i dalje velik problem i za to se treba naći kompromis. Eric Andrew nadalje naznačuje kako bi mogli izgledati sljedeći koraci. On smatra da bi trebali probati nagovoriti Malteško predsjedništvo da sudjeluje e, na više pripremnih sastanaka, da bi i suradnici iz vijeća trebali tamo moći e, prisustovati kao izvesti u sjeni koji imaju e, vremena slijediti te tehničke sastanke. Dakle, on moli za proširenje tima. Kao drugo, sastanci izvesti u sjeni se trebaju brzo organizirati nakon sljedećeg triloga u 3. svibnja kako bi se analizirao napredak i onda još jednom prije 31. svibnja E, kako bi se mogli dogovoriti. Osim toga, treba već sada e, pripremiti potrebne sastanke kako bi se osigurala optimalna organizacija. Zaključno, e, on želi još reći da je kontinuiranost u ovom trenutku izuzetno važna stavka i on kaže da traži da izvjestitelj e, vodi pregovore sve do zadnjeg triloga gdje će onda kasnije povjerenik i predsjednik odbora preuzeti predsjedanje sastanaka. E, Erik Andrew zahvaljuje izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni, a ja mogu reći u moje ime da mi je drago što nisam zadužena za ovo izvješće, e, čini mi se jako komplicirano te dosije drago mi što sam vam ovo samo mogla ovako prenijeti. Ponovno govorimo o nametanju europskih pravila ekološkoj proizvodnji. U prošlom savezu, sazivu smo o tome razgovarali više od tri godine. Vidimo ovdje odlučnost komisije da stvori pravila za sve, ali upada u probleme i to na razini vijeća. 28 ministara poljoprivrede se sastaje i oni vide da to nije područje gdje bi Europska unija trebala regulirati stvari. Čuli smo od gospodina Takule iz Finske da su finski potrošači sretni što mogu jesti tamo uzgojeno ekološko područje, dakle u staklenicima u Skandinaviji uvozi se tlo, njih to ne brine. Tamošnji potrošači su zadovoljni s onime što konzumiraju ne traže oni, ne upozoravaju oni da tamošnji poljoprivrednici uzgajaju povrće mimo pravila. Ako ćete pitati ekološkog dakle, potrošača što očekuje od te vrste voće povrća, oni će reći da im se ne sviđa ideja sintetskih dakle, gnojiva. Očekuju da se taj pesticidi ne koriste u ekološkoj proizvodnji i sviđa mi se ideja da kada tako uzgojene životinje mogu izaći vani tijekom svog života. I ukoliko ispunite ta tri uvjeta, potrošači su zadovoljni. Međutim, ukoliko želite ulaziti strašno u detalje, urediti pravila za 28 različitih zemalja, onda će biti nemoguće operatorima, operatorima na ovom tržištu djelovati, od proizvodnja će biti jako skupa. I zato vas molim da to prepustite zemljama članicama, u nadležnim tijelima, u tim zemljama da se bave ovim pitanjima. Zastupnik Dorfman. Ja, danke, Herr Ich möchte... Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih se još jednom vratio na temu eh, ostaci od pesticida. Mi danas u Europi imamo dosta absurdnu situaciju Dakle, skoro u svim europskim državama ekološki proizvodi mogu imati jednak e, udio ostataka od pesticida kao i komercijalni proizvodi, što nijedan potrošač ne razumije. Zatim imamo druge države, primjerice Italija, države s koje ja dolazim ili Belgiju, države koje su unilateralno uveli drugačije granične vrijednosti, dakle 0,1 mikrogram po kilogramu, točnije rečeno, ostataka. I to bi bilo moje pitanje upućeno izvjestitelju. Naime, ja čujem da bi moglo doći do kompromisa da se to i nadalje prepusti državama članicama. Ja mislim da bi to bilo najlošije, najloše rješenje, najgore rješenje zato što će onda i dalje se nastaviti sa tim razlikama i dalje će biti primjerice tako da moji E, uzgoji voća se moraju pridržavati graničnih vrijednosti, a kada se e, jabuka uveze iz Njemačke, onda ta jabuka može sadržavati e, puno veći udio ostataka jednak poput komercijalnih proizvoda. Mi u mojoj regiji proizvodimo polovicu svih proizvedenih ekoloških jabuka u Italiji, stoga smo dobro upućeni u toj temi. gospodin Hojsling je rekao da ne zna odakle dolaze ostatci od ali to se zapravo dobro zna. Tu se samo treba pogledati podatke. Naime, kod nas imamo na stotine analiza s tim u vezi, a to zagađenje prije svega dolazi od susjednih poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, sva prekoračenja u uzgoju jabuke, primjerice u mojoj regiji, po pitanju granične vrijednosti u ekološkoj proizvodnji, e, do toga je došlo e, kod poljoprivrednih gospodarstva koji graniče sa komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima. Nismo u našim studijama vidjeli e, da ima takvih ostataka ni u jednoj od onih poljoprivrednih gospodarstva koje nalaze u e, središtu ekološke proizvodnje, dakle gdje ne graniče sa komercijalnim gospodarstvima i to dobro ukazuje na to dakle dolazi to zagađenje. I ako onda ekološki poljoprivrednik e, ima jabuke sa previsokom vrijednosti, E, onda gubi svoj certifikat, ne može više prodavati te jabuke kao biološke jabuke i to ima onda i daleko svežne e, ekonomske posljedice kao što si možete zamisliti. Trebamo tu naći dobru težu. Dakle, obje te stvari koje se nas događaju, dakle, te dvije granične vrijednosti nije moguće ostvariti što se tiče ekološke proizvodnje, a nije nam potrebno komercijalna granična vrijednost. Ne možemo nikome objasniti kako to da ekološki proizvod treba ili može imati jednaku graničnu vrijednost ostataka od pesticida kao i komercijalni proizvod. Niti jedan ekološki proizvod ne bi se trebao moći približiti toj graničnoj vrijednosti. Tu bismo trebali imati pomalo dobre volje i e, smisla u svakom slučaju bismo trebali izbjeći da se to jednostavno prepusti državama članicama, što znači da bi se moglo dogoditi da sve ostane jednako kao i do sada. To nije moguće prihvatiti za jedinstveno tržište i to ne mogu prihvatiti niti oni poljoprivrednici koji se moraju pridržavati strožih pravila. Zastupnik eh, Takula, hvala lijepo. Koristit ću se finskim jezikom da bi vam se obratio. Putio bih nekoliko riječi zastupniku Agnjevu koji me prozvao. U našem parlamentu čim nekoga tako prozovete, ta osoba ima pravo na repliku. Po meni države članice bi trebale imati pravo primjenjivati zakonodavstvo na osnovi lokalnih uvjeta. Na sjeveru Finske nema zagađenja, nema industrije. Tamo je čisto i dosta jednostavno uzgajati povrće bez prisutnosti ostataka pesticida. Finski potrošači znaju koliko kvalitetna njihova hrana. Nažalost, evropski potrošači to još ne znaju. I zato vjerujem da bi se trebalo ostaviti manevarskog prostora državama članicama. Inzistiram da se da bude moguće nastaviti ekološku proizvodnju i u Finskoj. Na koncu naše tlo je čisto, zrak, more je čisto, sezone su kratke, ali su dovoljne za proizvodnju ekološke hrane. Ja, vielen Dank, äh Hvala vam kolegi i kolegice. Odmah ću se sada osvrnuti na to pitanje, zato što smo mi tu dosta strogo rekli da bi to zapravo trebalo vrijediti za ona gospodarstva koje su e, ispod 20 hektara i koje, koji to sada već radi kako bi ih održali. A onda kada se o tome u vijeću raspravljalo se odjednom radilo o tome da svi e, gospodarstva trebaju imati tu proizvodnju koja ne ovisi o samom tlu. I onda se nam postavlja pitanje hoćemo li zaštititi one proizvođače kojima je već sada teško kada govorimo o klimatskim okolnostima ili ćemo od svih sada tražiti takvu e, proizvodnju neovisno od tlu. Onda bi imali istu situaciju e, između primjerice u Italiji i primjerice u vašim proizvođačima i zbog toga bi trebalo ograničiti ta izuzeća. Dosta dugo smo se borili oko kompromisa, govorili smo o 62. 62. stupnju geografske dužine, zatim smo to spustili na 40 eh, i nešto. I sada moramo naći rješenje, moramo vidjeti odakle će doći to tlo. Ali moramo isto tako ograničiti izuzeća, jer onda ćete odjednom dobiti konkurenciju od onih proizvođača koji to jako e, nejasno tumače. Dakle, tu imamo tu poteškoću s time što moramo imati klimatske izuzeća, a neki kažu da bi to bila dobra metoda i da se negdje drugdje tako proizvodi. Dakle, tu, to je sada tipičan slučaj gdje trebamo vidjeti u kojem kojim državama da izađemo u susret a mislim da bez izuzeća nećemo moći imati većinu u vijeću, ali moramo još raditi na tom kompromisu. E, kolega Dorfman, pitanje o pesticidima, baš se o tome radi. Ja znam za ta istraživanja, mi smo u Njemačkoj to proveli da vidimo odakle dolaze ostaci od pesticida i uvijek iznova može se reći da je to jednostavno problem u susjedstvu. Ne da sad optužujemo susjeda da se krivo ponašao, već e, se radi jednostavno o tome da postoje mala gospodarstva koja su jako stješnjena i da onda dođe do tog prijenosa i to se ne može uvijek spriječiti. I tu onda nije za to odgovorno samo ekološko poljoprivredno gospodarstvo. Dakle, da se njemu kaže da se ne može to više prodavati kao biološka proizvodnja ili da se to može samo komercijalno prodavati. Onda bismo ih uništili. Stoga sad želimo začekati istragu komisije da vidimo odakle dolaze točno ti ostaci. Imali smo prije slučaj da kada bi došlo do ostataka od besida u hrani za bebe, da bi onda cijelo gospodarstvo um, se moralo opravdavati. No, ja jasno kažem da moramo imati tu propise. E, propise o osiguranju ili propise o e, razliku razlici u između gospodarstva, a naš prijedlog je taj, zbog toga nisam zadovoljan sa prijedlogom vijeća koji je rekao da svatko treba napraviti kako želi. Dakle, da svaka država članica treba napraviti pravila za sebe. To nije moj stav i to nije niti stav kolega iz parlamenta, da svatko to napravi kako želi. Mi e, želimo imati harmonizirane standarde Europske unije i jednaka, jednake uvjete za tržišno natjecanje. Ali te te države koje imaju sada to izuzeće, one u vijeću uvijek glasaju protiv kada mi nešto predlažemo. I stoga bi naš prijedlog bio, mislim, još trebamo pričekati pa, pa, vidjeti, ali da dakle, ne proširimo taj broj država, već da e, te tri države zadrže svoj status quo do te iste komisije, da nakon toga onda imamo neko zajedničko rješenje. Takva je sada stvarnost zato što je vijeće u ovom trenutku baš podijeljeno po pitanju toga i ako se oko ovog ne složimo onda neće nam proći uopće niti cijeli paket. Vi znate da smo mi isto tako podijeljeni u klubima zastupnika oko toga. I stoga ja kažem, prvo nam su nam potrebni podaci kao temelj, a nakon toga onda možemo konkretnije i učinkovitije pristupiti u toj temi. Ali ja još ujednom jasno ponavljam da ako se tu radi o nepravilnoj upotrebi ili o nečemu što škodi ekološkoj proizvodnji, da onda naravno moraju djelovati države članice. Ne možemo dopustiti da E, imamo veliko ostatak od pesticida i na velikoj udaljenosti to nije prihvatljivo. I tijekom prvih rasprava ovdje sam rekao da pesticidi nisu e, tu zbog e, da, nije za to krivo, kriva ekološka proizvodnja. Jer to znači da se onda više ne bi mogli baviti ekološkoj proizvodnji primjer u moramo izaći u susret svima. I e, neke stvari trebaju vrijediti baš za ekološku proizvodnju. Mogu samo svima reći da ćemo i dalje biti otvoreni u e, raspravama s drugima i e, mi smo otvoreni i za izvjestitelje u sjeni. Imat ćemo i sastanke. Sve kompromise koje stvaramo, uvijek raspravljamo i sa svim izvjestama u sjeni. Ne slažemo se uvijek po pitanju svega, ali onda se odlučuje e, po većini. Hvala. Hvala vam. To je sve što se tiče javljanja za riječ, i čuli smo zaključak izvjestitelja. Nadajmo se da ćemo tijekom ovog predsjedništva dovršiti ovaj dosije. Želim vam doista sve najbolje. Sljedeće na dnevnom redu jest integrirana statistika na razini gospodarstava. S nama je predsjednik Eurostata. Komisija će održati izlaganje. Podaci kojima raspolažemo datiraju iz prikupljamo ih od 1966. dakle svakih 10 godina. Podaci se ne tiču samo veličine poljoprivrednih gospodarstava, već obuhvaćaju i čitav niz drugih aspekata, uključujući i onoga što se poduzima dakle, na gospodarstvima osim poljoprivrednih aktivnosti. I ovaj sustav je osnova dakle, poljoprivrednog statističkog sustava u Europi i komisija sada želi ovaj sustav učiniti fleksibilnijim. Dajem eh, riječ predstavniku komisije, to je gospođa Kristin Virc. Ovo je doista e, teška tema i ona će nam sada pobliže objasniti o čemu je riječ. Izvolite. Hvala, zovem se Kristine Virici i ja sam e, pomoćnica ravnatelja Zavoda za statistiku i također se bavim u Eurostatu e, statistikom za poljoprivredu i ribarstvo i jako mi je drago što vam mogu danas predstaviti statistike, integriranu statistiku E, za poljoprivredna gospodarstva. Kao što ste već rekli da po 60 godina e, već postoje različite europske poljoprivredne statistike koje mogu biti temelj različitih političkih odluka. Zajednička poljoprivredna politika, e, sve mjere vjezane za klimu i okoliš kao i mnoge druge mjere e, ovise o jako dobrim, pouzdanim i usporedivim statistikama iz poljoprivrede. Međutim, te statistički podaci moraju se moći E, prilagoditi svijetu koji se mijenja. Ne mijenja se samo poljoprivreda i klima, već i službena statistika. A sada su e, poljoprivredni statistički podaci u Europi e, rade na temelju devet glavnih propisa i e, prikuplja se velik broj podataka. A istovremeno trebamo prikupiti sve više podataka kako za zajedničku poljoprivrednu politiku, tako i za mnoge druge aspekte, a istovremeno naši se resursi smanjuju. Imamo e, pravnu utemeljenost za strukturne statistike kako bismo svakih deset godina radili e, poljoprivredne popise taj pravni temelj prestao postojati 2016. godine. Dakle, ne vodimo sada samo popise svakih 10 godina, već imamo i e, ispitivanja na osnovu uzorka svake 3 do 4 godine. E, dakle, e, sada nemamo više pravnu e, ni temelj za sljedeći popis, pa smo razvili e, jedan program za 2020. E, godinu i nadalje. Dakle, trebamo restrukturirati europsku statistiku. Imamo nove potrebe za podacima, a opterećenje i troškove moramo smanjiti za nacionalne statističke zavode i poljoprivrednike. Rezultat e, te strategije bit će e, u dvije etape, najprije dva okvirna propisa. Prvi e, kojim bi se omogućio popis e, poljoprivrednika i strukturnih podataka na razini poljoprivrednih gospodarstava, te da se svi ostali elementi objedine u drugoj, drugom, drugoj okvirnoj um, uredbi. E, prvu okvirnu uredbu smo razvili, a to je integrirana E, statistike gospodarstava i nju ću vam danas predstaviti. Ona datira iz 2013. godine. E, mi je, e, dakle, kraće nazivamo IFS statistika. Ima namjenu da prikuplja statističke podatke strukturne prirode na razini gospodarstava. Primjerice, trebalo bi omogućiti da se procjeni utjecaj političkih odluka, da se oni analiziraju prema veličini poljoprivrednog gospodarstva, vrsti gospodarstva, dobnoj skupini kojoj pripada poljoprivrednik i tako dalje. Spomenula sam da će se izraditi i druga okvirna uredba, nešto kasnije. Tom uredbom pokreće se godišnji statistički podaci o uzgoju životinja, bilja, o obskrbu opskrbu gnojivom i e, sjemenom e, i isto tako davat ćemo i druge podatke vezane na primjer za klaonice E, I e, tu ćemo također uvesti podatke i za ekološku proizvodnju e, kako bismo pratili razvoj te vrlo važne tih važnih mjera o kojima smo upravo malo više čuli u protekloj točci dnevnog reda. Dakle, u čemu će se to sastojati? Postoće dakle jezgra ključnih podataka koje će se moći dobiti za sva poljoprivredna gospodarstva minimalne veličine u Europi. I e, to će biti podijeljeni povrsti zemljišta po tome e, koje se životinje tamo uzgajaju i isto tako upravitelj će biti također spomenut, osoba dakle koja donosi odluke o tome a e, obilježja koje će se prikupljati definirane su našim temeljnim propisom koje imate na raspolaganju. Dakle, te izgrovita informacija e, će imati usto različite module, na primjer određene strukture, na primjer srednjoročni podaci i e, će biti s jedne strane, godišnje proizvod, e, godišnji podaci s druge strane. On, govorit će se također o modulima, o tome kako se upravlja gospodarstvom, e, tko tamo radi, kako se upravlja gnojivima, tlom, navodnjavanjem i tako dalje. Informacije u modulima se rade jednim pod uzorkom gospodarstava, što znači da se neće prikupljati isto tako e, istovremeno, e, a e, na taj način će poljoprivrednici imati manje opterećenje. Same e, tematika ti za module definiraju se u okvirnoj uredbi, a e, provedbena uredba će definirati e, komplementarne podatke i to bi trebalo omogućiti da možemo prilagođavati to politikama koje se mijenjaju, a isto tako ćemo omogućiti administrativnim strukturama da prikupe podatke koji su im potrebni. Uvest će se također i ad hoc ispitivanje, ad hoc prikupljanje podataka. Komisija predlaže da e, ta mogućnost postoji. Naime, ako se pojave neke nove teme, e, u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a to će biti poznato kada već bude postojala novi pravni temelj za prikupljanje podataka, dakle da e, onda to bude moguće ostvariti. E, provedbeni i delegirani akti su tu kako bismo mogli odgovoriti na zahtjeve za prikupljanjem podataka ovisno o politikama zaista je potrebno imati takvu fleksibilnost zato što se tehnologija jako mijenja, sve više se sustav digitalizira. A, ako želimo sada e, reći kako je podatke i koje metode želimo koristiti za 10 godina. Mislimo da je potrebna fleksibilnost kako bismo mogli prilagoditi budućim potrebama. Jednom kad se od e, usvoji ovaj pravni temelj, moći će se provesti popis poljoprivrednika 2020. godine i e, manje prikupljanje uzoraka 2023. i 2026. godine. U e, nekim državama članicama to će smanjiti inspekciju poljoprivrednih e, gospodarstava. Primjerice u Rumunjskoj i Malti smanjit će se za 50% očekujemo da od 2020. godine mm, ovim novim pristupom 3,5 milijuna gospodarstva više neće e, biti podvrgnuto tim inspekcijama želimo postići da podaci koji se prikupljaju e, budu usporedivi diljem Europske unije. Kako bi to bio slučaj, moramo usvojiti uredbu 2018. godine kako bi se države članice mogle na vrijeme pripremiti za veliki posao koji ih čeka. Ako poredimo to sa situacijom u prošlosti, želimo da podaci budu na raspolaganju ranije nego što je to bio slučaj u prethodnom razdoblju i na taj način se može bolje odgovoriti potrebama za e, mjere politike. A e, bit će nam drago surađivati s odborom za poljoprivredu. Hvala. Zastupnik Takula ima riječ. Hvala lijepa. Hvala predstavnici komisije na e, predstavljanju ovog prijedloga. E, ja ću reći e, par riječi u ime Frederika Federle i kluba ALDE. Statistika u gospodarstvu je od više strukog značaja. Daje nam s jedne strane važne podatke a s druge strane omogućava da se uoče eventualni problemi i daju nam se i smjernice prilikom analiza e, predloženih promjena e, vezanih za mjere politike koje se e, usmjeravaju na poljoprivredu. Također to nam daje sliku situacije u poljoprivrednom sektoru. A i e, moglo bi biti značajno za istraživače koji e, istražuju i e, razvijaju nove metode u poljoprivredi. To će omogućiti bolje usklađivanje statističkih podataka u Europskoj uniji pravila koja sada su na snazi vrijede od 1966. godine. Nova pravila trebala bi stupiti na snagu prilikom popisa poljoprivrednika 2020. godine. I kako bi to bilo moguće, pravila trebaju e, stupiti na snagu što je prije moguće. Kolega Federle i klub ALDE će izraditi smjernice za ovaj dosje. Prije svega želimo preporučiti da se što se više moguće e, smanji opterećenje poljoprivrednika prilikom pokupljanja podataka. Drugo, e, trebaju podaci uklopiti i situaciju poljoprivrednika u EU koja se stalno mijenja. Treće, E, treba e, prikupljati podatke na e, što financijski bolji način. Nadamo se da će sve ovo pomoći planiranju i u svakodnevnom radu poljoprivrednika. To upravo mm, i skupina koja se bavi tom temom želi. Nadamo se dakle da će se stići sve prirediti za sljedeći popis poljoprivrednika te da će se preći na novi sustav e, na što je glađi mogući način za poljoprivrednike i te da će statistički podaci biti prikupljeni na što bolji način i na zadovoljstvo sve većeg broja Gospodin Dorfman. Zastupnik Dorfman, hvala vam. Ja samo želim pročitati nekoliko čenaca koje mi je predao kolega Harmon Rusvak eh, vercel koji je izvestio iz našeg kluba zastupnika, nažalost ne može biti ovdje. On kaže da je prijedlog eh, komisije o novom integriranom pristupu vezano uz eh, statističke sustave za poljoprivredna gospodarstva. Ima cilj da se dobije koherentni, fleksibilni sustav za prikupljanje podataka podatak, eh, prikupljanje podataka treba poboljšati i uskladiti sa našim ciljevima. Gospodin Sel smatra da sve što se tiče pojednostavljenja, prikupljanja mm, podataka, da se učinkovitije dobiju podaci i da se primjerice, i da se pritom smanje administrativno opterećenje, da je sve to vrlo pozitivno. A nove tehnologije koje nam omogućavaju lakše prikupljanje podataka da je to nešto vrlo pozitivno što će se dasti i na bolju razmjenu podataka između Eurostata i pojedinačnih država članica. Hvala vam. Um, I Hvala lijepa. E, rado ću surađivati i s izvjestiteljem i sa mm, e, izvjestiteljima u Sjeni koje E, ne izgleda kao najprimemljivija tema za političare. E, međutim, statistika jest dobar instrument, dobar alat i omogućuje da se mnogo toga prati kroz dulji vremenski period. A osim toga daje i transparentnost koju građani sve više i više traže. I istovremeno vrlo je značajno zato što 40% europskog proračuna se izdvaja za poljoprivredu. Htio bih e, da e, e, zajedno sa izvjestiteljima u sjeni vidimo kako trebamo koristiti te statističke podatke, jer statistički podaci su korisni u mjeri u kojem se mogu korisno upotrijebiti. I postoji pitanje zašto nakon 50 godina još uvijek ima toliko velikih razlika u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I e, mislim da izvjestitelji tu mogu raditi na e, puno informacija, recimo o mladim poljoprivrednicima kada ljudi počinju raditi u poljoprivredi, vlasništvu nad gospodarstvima i isto tako e, vrsti tla, informacije o brdskom i planinskom područjima. To će zaista biti korisni podaci kada budemo odrećivali mnogo toga vezano za drugi stup ZPP-a. Važno je također znati tko su vlasnici gospodarstava. E, to je nešto što je jednako važno kao i smjena naraštaja, jer možda ćemo tu moći riješiti i problem vezan za starenje e, poljoprivrednika. Još jedna e, moguća upotreba jesu neki rokovi i e, prijenos podataka koji postoji za države članice, ali komisija nije podložna tim istim rokovima što ponekada stvara problem kada se daju, izrađuju izvješća po državama članicama i trebali bismo točno znati kako se te podaci trebaju prenositi nakon što su prikupljeni. O tome bismo morali nešto razmotriti. Rado bih čuo mišljenje kolega e, mogu li se statistički podaci koristiti za rješavanje e, centralnih problema u poljoprivredi, a to je e, gdje se nalazi poljoprivrednik u prehrambenom lancu i to sve skupa je vezano za e, marže. Mislim da e, bismo morali koristiti statistike koje će biti kvalitetne. Ne želimo dakle stvoriti statističke podatke E, radi njih samih, već da imamo statističke podatke koji će biti kvalitetni i koje će se korisno upotrijebiti. Hvala. E, nitko se više dakle, ne javlja za riječ među zastupnicima, pa dajem riječ gospođi Virc e, koja će u ime komisije odgovoriti. Molim vas, gospođo, što kraće moguće. Hvala dakle, na ovim prvim komentarima na naš prijedlog. Sačinili smo prijedlog e, i vjerujemo da ćemo tim prijedlogom e, moći mjeriti sve što trebamo e, kod poljoprivrednika. Koliko sam shvatila, Postoji interes da se prikupi više podataka i možemo o tome raspravljati s ovim odborom. Međutim, e, želim vas upozoriti na činjenicu e, da trebamo imati u vidu da se statistički podaci E, trebaju učinkovito prikupljati. Naime, a poljoprivrednici e, bi mogli prestati odgovarati na upitnike, činili im se upitnik e, pre dugačak. Mi pokušavamo također objavljivati što prije moguće podatke čim dobijemo dobre podatke iz, e, iz država članica. Ali o svemu tome, kao što sam rekla, bit ćemo, smo spremni s vama razgovarati sljedećih tjedana i mjeseci. Hvala lijepa. Ponovno ćemo se vratiti u ovoj temi 29. i 30. svibnja ovim zaključujem ovu točku dnevnog reda. Hvala predstavnici komisije kao i zastupnicima. A sada 12. E, ta točka dnevnog reda gdje se odobravaju preporuke koordinatora odbora za poljoprivredu. Radi se o odlukama koje smo vam poslali elektroničkom poštom. Radi se o preporukama koje su jutros donesene. Nisam primio nikakve komentare, pa e, ćemo onda smatrati da je ovo usvojeno. Imate, pod razno nemamo ništa. E, sljedeći sastanak održat će se 2. i 3. svibnja. Ovim dolazimo do kraja današnjeg sastanka. Hvala svima što su na njemu sudjelovali. Želim svima sretne uskršnje blagdane. Zahvaljujem se prevoditeljima i e, kao što sam već jednom rekao, sretan uskrs svima i e, ponovno ćemo se vidjeti nakon